kakvih primjedaba za ponedjeljak, zatim za utorak e, u dogovoru e, sa e, klubovima zastupnika. Onda će šest izvješća Duda se prenose za sljedeći dan. imali tu primjedaba? Onda su izvješća Duda odgođena. dame i gospodo. Od mnogo klubova zastupnika sam dobio zahtjev e, da se e, e, govori o radu komisije sa rezolucijom i klubovi zastupnika se moraju dogovoriti ko želi uzeti riječ jer su mi se svi klubovi zastupnika javili istodobno. Dakle, gospodin Lambert, tu se radi upravo onome o čemu ste vi rekli dajem kolegi e, Piteli riječ e, i e, onda će tako svi uspjeti doći na red za javljanje. Hvala gospodine Piteli. Hvala gospodine predsjedniče. Kao što ste već predvidjeli naš, naš klub je zato da se u siječnju na zasjedanju završi rasprava o e, radnom programu komisije jer u redu je da parlament e, iznese svoje mišljenje i mi e, iz SED-a bismo trebali također definirati svoje prioritete, a to je zaštita okoliša i s tim povezane teme. Hvala. Ja, bitte. Sie wollten zum gleichen I, I vi ste nešto htjeli reći na istu temu? Ne, gospodine predsjedniče. Želim samo reći da nam je potrebno da ovaj parlament glasuje o radnom dokumentu e, komisije. To je jako važan akt. Na konferenciji predsjednika neki su govorili da nećemo govoriti o 2016. godini. E, dakle, imamo novu komisiju, novi parlament, imamo novi e, program, a parlament namjerava 18 mjeseci kasnije govoriti o tome. To je malo smiješno. Dakle, jako je važno da ovaj parlament na zasjedanju u siječnju najkasnije glasuje o programu, odnosno rezoluciji radnog programa komisije, ako želimo da ta institucija postoji. Dobro. Dobro. E, I, imam predlog kolege Pitele koji je za sjećanja, koji je za prijedlog je za predlog kolege Pitele. Moram prvo dati riječ vi ste htjeli e, datum prosinac ili predlog kolege pitel Tko, tko se želi javiti za riječ o onome što je rekao kolega Pitela? Gospodine predsjedniče, mislim da je dobro da se time pozabavimo u siječnju. E, to znači da da ćemo prije svega održati raspravu sutra, ali to će nam omogućiti da, sprije, da pripremimo rezoluciju. Ja bih samo ne bih htio da to postane neka vrsta božićne jelike, Christmas tree. Znam da možda nije sada pravi trenutak da o tome govorimo, ali ja se bojim da ćemo imati 10 stranica ili 15 stranica na kojima ćemo iznijeti sve e, prioritete, a nama je zapravo potrebna e, rezolucija, kratka politička rezolucija, tako da podržavam ovaj prijedlog. Ich frage jetzt... Gospodine Sajer, eh, želite glasovati protiv eh, predloga gospodina Pitala? Izvolite. Thank you. very much, President. Eh, however... Hvala. Ja bih se držao one stare procedure, znači jedan za, jedan protiv, da ne kompliciramo stvari. Radni program komisije je veoma važna stvar, posebno u svjetlu toga što e, nemamo pravo inicijative. No, ove godine, ova godina je posebna godina i e, naš rad na izradi programa uopće to ne obuhvaća zato što je komisija tek počet prvog e, studenog nastupila i onda uopće nije bio je narušen taj uobičajeni raspored po kojem rezoluciju imamo u rujnu i tako dalje. Tako da u svjetlu ovoga što želimo nakon ove izborne godine želimo vidjeti da se stvarno radi. Ne samo da imamo neku rezoluciju u siječnju o programu koji će sutra usvojiti komisija. Tako da moj prijedlog je da ne e, usvajamo nikakve rezolucije nego da se bacimo na posao. E, Kolega, moram ipak e, e, postupati po poslovniku. Gospodin Pitela zatražio je datum u siječnju i gospođa Cimer želi da se ovaj tjedan donese rezolucija. Molim vas, različitim stranama moram dati mogućnost da se izjasne. Gospođo Cimere, hvala predsjedavajući što ste razjasnili. Moja klub je zatražio da e, sutra e, na raspravi e, da donesemo rezoluciju i to zbog toga. prva godina komisije je vrlo bitna, zatim sve klubovi zastupnika su dali svoje mišljenje za radni program komisije 2015. a zatim na konferenciji predsjednika razgovarali smo s gospodinom Junkerom Timmermansom i predsjednici klubova zastupnika su mogli vidjeti kako predstavnici komisije reagiraju i planiram e, da raspravimo, raspraviti e, zloglasno killing list i, e, želimo također da se pod tepih stave određene teme popun čistog zraka i želimo rezoluciju dobro jasno je tko je za zahtjev gospođe Cimerman gospođe Cimer dakle je li netko protiv dakle još uvijek eh, tko je za tko je za imate riječ da ako želimo imati utjecaja na ono što komisija čini što prije djelujemo to bolje Dakle, ako to možemo već učiniti u prosincu, učinimo to. Ako to ne možemo učiniti u prosincu, učinimo to u siječnju. Ali ako većina žele da to učinimo u prosincu, učinimo to sada. Tko bi se izjasnio protiv? Dobro. E, time smo e, e zahtjev e, da se ovaj tjedan e, provede glasovanje. To je zahtjev gospođe Cimer. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan je. Odbija se. A sada ćemo glasovati o predlogu kolege Pitela. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prihvaća se. A sada prelazimo e, dobro. E, otvaram elektronsko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. E, e, da, 231 protiv 121 glas. Idemo sada do srijede. E, klub zelenih e, e, je zatražio da e, se raspravlja o Turskoj i slobodi medija o Turskoj, dakle temi koju sam već najavio i tu gospođa Harms ima kao podnositeljica riječ e, e, e, predsjedavajući hvala da ste to u temu uključili. Vjerujem da svi koji su ovaj vikend pratili vijesti iz Turske su zapravo osupnuti ovim napadima na oporbene medije. Moramo znati da su sloboda medija i u Turskoj je problematična već dugo i prije događaja u parku Geza. Novinari su zatvarani bez pravednog suđenja i događanja u Turskoj su nam već ukazala da se tu događaj odvijaju retrogradno i nazaduju i mislim da o tome e, rasprava mislim da moramo donijeti rezoluciju o Turskoj a, gospodin Jarek, izvolite. Remercijem prije svega vam e, želim zahvaliti na riječima koje ste izgovorili na početku današnje sjednice vezano za slobodu tiska u Turskoj. Radi se o vrlo važnoj stvari. Važno je u ovoj instituciji to reći. Zatim ono što se jučer dogodilo, u Turskoj je neprihvatljivo jer u 13 gradova su novinari uhićeni. Osim toga prijetnje e, su prisutne e, u Turskoj. Dakle, od 150 e, novinara, među kojima su uglavnom novinari iz najvećih tiskovina, televizije, radije. Dakle, to su novinari koji su primili prijetnje. Dakle, potrebna nam je zajednička deklaracija ili deklaracija visoke predstavnice za vanjsku politiku kako bismo što prije spriječili i obustavili takvo postupanje. Ko bi se izjasnio protiv gospodine Lambsdorff? Ne, ja se zalažem za zahtjeve gospođe e, Hamers i mislim e, da je pametnije da ovaj tjedan imamo raspravu, a onda u, siječnju e, izglasujemo o, o rezoluciju. Dobro, ovo, gospodine Messerschmidt, gospodine Messerschmidt, pretpostavljam da se vi sad želite izjasniti protiv. I ima li e, netko tko je protiv prijedloga gospođe Harms? E, mislim, mislim da moramo odvojeno glasovati. E, može, želi se netko izjasniti protiv? Ne, dobro onda ćemo glasovati o tom hoćemo usvojiti u točku dnevni red. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prihvaća se. Ja sada pitam to tko želi ovu raspravu uz e, rezoluciju. Tko je za? Ponavljam, dakle rasprava će se održati i visoka predstavnica će se izjasniti o tome ovaj tjedan. Ali želite li e, e, i rezoluciju nakon toga odmah? Tko je za, tko je protiv? Ovaj tjedan, kad in, inače ovaj tjedan trebamo to obaviti da budemo precizni gospođo e, e, Harms e, pojasnite svoj prijedlog želi ste raspravu ovaj tjedan ili rezoluciju u smatram da europski parlament treba brzo reagirati ali europski parlament treba se i izražavati jezgrovito, mi e, moramo imati raspravu i onda e, glasovati o tome u siječnju dobro. E, to nije bilo tako jasno kad ste se prvi put javili za red, ali sad ste to razjasnili, sad smo svima ispunili želje i ovog tjedna ćemo raspravljati, a, u siječnju ćemo donijeti rezoluciju o tome. sada ćemo glasovati o tome. Tko je za siječanjsku rezoluciju? Molim dignite ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Dakle, sad je jasno. Dobro. Rezolucija u siječnju od klub zastupnika ECR zatražilo je glasovanje o da glasovanje o palestinskoj državi bude u četvrtak. Gospodine Messerschmidt imate riječ, izvolite. Hvala. Mislim da se svi slažu da je to veoma delikatno pitanje. Mislim da nam je potrebno više vremena kako bismo eh, ispregovarali kompromisne verzije rezolucije, te stoga mi predlažemo da se do 11 sati u srijedu pomakne krajnji rok kako bismo o tome ipak glasovali, ali tek u četvrtak. Hvala gospodine predsjedniče. Tko želi glasovati za prijedlog gospodina Messerschmitta? Za, a nitko. A, tko glasuje protiv eh, prijedloga gospodina Messerschmitta? Izvolite. Mi smo već to odgodili za mjesec dana, od prošlog mjeseca do sada. Već smo imali dovoljno vremena da pokušamo osmisliti te zajedničke rezolucije i dogovoriti se oko njih, te je stoga u redu bi bilo da se držimo tog rasporeda. Mi se sada želimo toga pridržavati i mi se protivimo ovom prijedlogu da se o tome glasa u četvrtak, nego trebamo o tome glasovati u srijedu kako je navedeno u e, rasporedu rada. Sad ćemo glasovati e, o prijedlogu e, gospodina Messerschmitta, dakle e, odgoda za četvrtak. Tko je za to? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Dakle, usvojili smo plan rada za ovaj tjedan. A sada dolazimo do preporuke gospođe Ajuzo, a radi se o CITES-u, konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama. Gospođa izvjestiteljica nije